tehnološkog centra. On je uspostavljen 1994. u Moskvi. To je bilo tijekom razdoblja bliže međunarodne suradnje između bivših hladnoratovskih protivnika i nakon smanjenja opasnosti e, toga da tehnologija za SSR-a SSR padne u krive ruke. No, na temelju ciljeva za koje su se opredijelile postupnice eh, Ruska federacija 2010. najavila da će eh, istupiti iz ovog sporazuma i prošle godine u srpnju je to stupilo na snagu. Došlo do novog sporazuma, centar je prebačen u Kazahstan, Astanu, a vijeće je zatražilo doprinu do puštenje parlamenta da nastave u suradnju s ovim eh, centrom na temelju tog sporazuma iz 2015. Nastavak sporazuman pobrinut će se da trenutni i novi projekti se mogu nastaviti sa tim izmenjenim članstvom, širim zemljopisnim obuhvatom i ažuriranim ciljevima konkretnije usmjerenim na informacije vezane uz dvojnu namjenu proizvoda. Dakle, moramo mhm. se pobrinuti da se nastavi s ovim vrlo važnim projektom koji promiče globalnu i regionalnu sigurnost uz administrativnu i financijsku pomoć Europske unije. Rok za podnošenje amandmana naravno jedna moguća stvar je odbiti dati svoj doprinos 25.10. u podne. Glasamo 29.11 na plenarnoj će doći u siječnju sljedeće godine. Zahvaljujem gospodine Galer. Ne vidim izvjestitelja u sjeni. Da li se još netko javlja za riječ? Želi komentirati? I ukoliko ne, podsjećam vas da je rok za podnošenje amandmana. Ispričavam se, nisam vas vidio, izvolite. Hvala vam što ste mi dali riječ. Mi naravno također smatramo da je taj centar itekako potreban. A to se jako dobro uklapa u ono čemu ćemo glasati sljedeći tjedan. Tu se radi o eh, rezoluciji o neširenju eh, nuklearnog oružja. No postavlja se pitanje kako će se ovaj centar što se tiče detalja urediti, ali mi o tome ne odlučujemo ovdje, mi možemo samo reći da ili ne na ovo pitanje, a mislim da je zapravo ovo pitanje koje se nama postavlja jako jednostavno. Hvala vam, podsjećam vas dakle, da je rok za podnošenje amandmana, a jedni moguće amandman je odbijanje 25.10. u podne. 29.11. glasamo na odboru i na plenarnoj u siječnju sljedeće godine. Ovim možemo prijeći na rad Europske agencije za azil. Como iba diciendo, la opinión sobre la Agencia Europea de Asilo, el plazo de presentación de enmiendas será el 25. Dakle, naše mišljenje o radu Europske agencije za azil ima rok za podnošenje amandmana također 25.10. u podne. Esta propuesta forma parte de los esfuerzos para mejorar el sistema europeo. I ovdje se radi o pokušaju poboljšanja zajedničkog europskog sustava azila, te da se osnaži mandat Europskog ureda za azil, te da ga se razvije u jednu agenciju koja će olakšati provedbu te poboljšati funkcioniranje njihova rada. Komisija smatra da će ovo biti jedan od alata koje možemo učinkovito upotrebiti da se pozabavimo strukturnim poteškoćama, pa ću odmah dati riječ sljedećem govorniku. Govorim u ime kolege a pa ću pročitati tekst koji sam dobio. Što se tiče nacrta mišljenja našeg odbora za odbor LIBE vezno uz prijedlog za regulaciju Europskog parlamenta i vijeća vezano uz rad Europske agencije za azil te opoziva uredbe broj 43920. 10 želio bih vas obavijestiti da, odnosno zastupnica Ramanesku vas želi obavijestiti, a ne ja, da je cilj ovog predloga osnažiti ulogu Europskog ureda za azil te ga preobraziti u agenciju što će olakšati provedbu i poboljšati funkcioniranje zajedničkog europskog sustava azila. Ured je uspostavljen 2011. i neprestane je pružao podršku državama članicama e, na provedbi trenutnih pravila te poboljšanju funkcioniranja postojećih, alata. U svjetlu toga prijedlog komisije je takav da Europski ured za azil se pretvori u Europsku agenciju za azil dakle, da postane time punopravna agencija. Ovime će biti ponuđena nužna operativna i tehnička pomoć državama članicama te bolja razmjena informacija između država članica što će podržati bolju raspodjelu prijava za međunarodnu zaštitu te nadzor i procjenu kapaciteta pojedinih sistema za prijem i dodjeljivanja azila u državama članicama. Vjerujem da moramo analizirati ovaj tekst i vidjeti možemo li učinkovito reagirati na stvarne političke izazove s kojima se Europska unija suočava u ovom razdoblju tako što ćemo pružiti jednu novu agenciju koja će imati nove alate kojima će se moći baviti trenutnim poteškoćama unutar sistema, a osobito neproporcionalnim pritiskom na nacionalne sisteme azila. Dobila sam komentare na ovaj tekst od neovisnih institucija i udruženja, te ću njih proslijediti izvjestiteljima u Sijeni. E, rok za podnošenje amandmana je 25. listopada, a glasanje na odboru AFET e 29. studenog. Prvi sastanak izvestitelja u Sjeni je na rasporedu 16.11. Vjerujem da ćemo imati dobru suradnju sa izvestiteljima u Sijeni i otvorena sam na sve prijedloge vezano uz ovo mišljenje. Zahvaljujem.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 Kriza s izbjeglicama pokazuje da postojeći sistem se suočava sa poteškoćama u svom funkcioniranju, čak i tijekom e, uobičajenih razdoblja on slabo funkcionira, a sa ovim velikim periljevom izbjeglica e, funkcionira vrlo teško. Dakle, trenutni zajednički sustav azila je europski samo po nazivu, zapravo odgovornosti u rukama zemalja članica, čima ova organizacija e, bismo ovu organizaciju trebali učiniti zapravo autonomnom, no istodobno prijedlog komisije nije toliko ambiciozan koliko bismo željeli da bude. Ako doista želimo zajedničkom europskom sustavu razgovarati, danas moramo promotriti na koji način će ta nova agencija moći razmatrati prijeve za azil na europskoj razini te raspodjeljivati to državama članicama pozitivno je što je ova organizacija osnažena što se tiče broja osoblja i opreme. Mm. Primjerice imamo tu iskustvo Europske obalne straže, što je važno jer obično države članice ne daju svoje djelatnike u slučajevima krize. U tom smislu moramo se na svaki mogući način pobrinuti da će države članice moći preuzeti obveze i održati svoja obećanja. što se tiče popisa sigurnih trećih zemalja i E, zemalja sigurnog tranzita, ove organizacije imat će odličnu ulogu. Mišljenja koje će one pružiti Europskoj komisiji trebalo bi biti obvezatna mjera tijekom postupka, a ne mjera koja se provodi samo u slučaju zahtjeva Europske komisije. Dakle, objavljivat će se u pravodobnim e, fazama pojedine analize zemalja izvorišta i ažurirati će se popis sigurnih zemalja. Ove organizacije imat će dakle mogućnost suradnje s trećim zemljama unutar okvira svojih nadležnosti, a osobito što se tiče preseljenja unutar Europske unije. I za kraj slažem se sa izvjestiteljem, kako našim, tako i odbora Libe, jer ćemo morati osnažiti funkcioniranje ove institucije sa e, UN-om od toga možemo doista profitirati. Hvala. Zastupnik Oštrevićius. Hvala vam na mogućnosti da vam se obratim u ime Marijal de Sarnes. Naši kolege također kad kada migriraju pa mi moramo preuzeti njihove zadaće na sebe. Dakle, tekst izlaže Marijal, a čitam ga ja. Čak se u potpunosti slažem sa onime što je ona zatražila da vam prenesem. Dakle, što se tiče vremenskog okvira države, članice i unija moraju pružiti dugoročnu, koherentnu strategiju kako bi se utvrdila odgovarajuća politika za migraciju i azil. Države članice i unija moraju raspodijeliti odgovornosti vezano uz nadzor e, granica, kako kopnenih, tako i morskih, te zbog toga ja, po čime se misli Marijel, podržavam načelno usmjerenje ovog zakonodavnog prijedloga Europske komisije. Prijedlog koji je pred nama, željeli bismo tu naglasiti tri točke koje bi mogle na neki način obogatiti ovaj tekst. Dakle, postoji prije svega potreba za poboljšanjem pravnih sustava migracije u Europskoj uniji, osobito kada se radi o ekonomskim migrantima uz moguće korištenje kvota. Drugo, suradnja sa europskim zaslanstvima u trećim zemljama, tu moramo potencijalne migrante obavijestiti o zakonitim putevima, rutama, čak možda i procijeniti njihove e, aplikacije na temelju zemlje porijekla. A treće, kako bi se bolje povezale zemlje tranzita e, što se tiče borbe protiv krijumčara, Europska unija bi trebala podržati sigurnost pojedinih granica i te mogućnosti prijema migranata u tim zemljama. Hvala. Hvala vama. Zahvaljujem. Uredba koju govorimo zapravo se teoretski bavi pitanjem osnaživanja Europske agencije za azil kako bismo imali funkcionalni sistem. Dakle, Nacionalni sistemi se susreću sa poteškoćama, također imamo i krizna vremena kroz koja prolazimo, a na temelju iskustva iz prethodnih godina smatram da kako bismo imali učinkoviti europski sistem azila, moramo imati pošteni sistem. Ukoliko tu nemamo načelo poštenja, bojim se da ova nova Dublinska uredba kao i uredba EASO će jednostavno propasti. Dakle, smatram da je bila greška da ovaj prijedlog shvatimo izolirano, nevezano za druge prijedloge e, koji se tiču azila. Što se tiče uredbe o azilu, s nekim stvarima se ne slažem, tako da ću podnijeti određene amandmane. A što se tiče pomoći koje agencija pruža pojedinim državama članicama kao i trećim zemljama. Također smatram da bi parlament trebao imati aktivniju ulogu u agenciji te biti prisutan u upravnom odboru iste. Daću sve od sebe kako bi poboljšala ovaj tekst, no s obzirom da se radi o vrlo važnom e, aktu, osobito u ovom vremenskom trenutku, mislim da su nam vremenska ograničenja poprilično oštra, osobito s obzirom na nadolazeće plenarno zasjedanje nadam se dakle da će se kolege složiti s mojim prijedlogom da kako bismo mogli bolje smislenije doprinijeti ovom tekstu da se e, rok za podnošenje amandmana odredi 31.10. dakle nakon plenarnog zasjedanja kako bismo mogli raditi malo razumnije i imati više vremena. Sljedeći govornik. Hvala vam za početak. Jedno to pitanje, kao što je gospođa Sakorafa spomenula. Mnogo je zakonodavstva na kojem se trenutno radi po pitanju azila i možda bismo trebali pokušati jedan dosljedan pristup zauzeti, jer u suprotnom dolazimo u opasnost da ćemo donijeti odluku o jednom pitanju, koje može biti suprotno drugim ciljevima. Dakle, bilo bi dobro da taj cijeli paket imamo zajedno kao jednu cijelinu, a EASO bi također, Europski ured za azil, bio uključen u to. Smatramo da je dobra stvar da se EASO snaži, imajući na umu da u državama članicama stvari se razvijaju drugačije. Neke zemlje imaju duže iskustva e, primanja e, tražitelja sila i provođenja sistema ali dok druge zemlje nemaju nikakva iskustva i počinju iz nulte točke. Dakle, moramo imati bolju suradnju, bolju raspodjelu znanja, iskustava, kako bismo isto tako mogli imati e, ujednačeniji pristup e, primanju azilanata, jer suprotno nećemo se moći nositi sa svim problemima. Važno je da ljudi imaju pristup procesu azila, što trenutno nije slučaj. No istodobno, dok moramo promijeniti stvari, moramo se pobrinuti da svi imaju pristup, te da mogu ostvariti svoja temeljna prava. Možda bi bilo dobro imenovati e, jednu osobu, dakle radno mjesto otvoriti gdje će se zajamčiti poštivanje tih prava. Još jedna stvar je mogućnost žalbe, priziva, odnosno dovođenja u pitanje donesenih odluka. Toga bismo željeli e, malo više vidjeti, malo češće. Povećana odgovornost također ide ruku pod ruku sa povećanom transparentnošću, a to se osobito primjenjuje na sporazume s trećim zemljama, predlozi i nacrti u našim dokumentima mm, u određenoj mjeri prate ono što sam ja rekla, no mislim da ćemo i sami pokušati kroz nekoliko amandmana neke stvari razjasniti. Hvala vam. prijedlog gospođe Zahorafe je da promijenimo datum podnošenja amandmana, što nije moguće, jer nam kasnije ne bi bilo dovoljno vremena za nastavak rada. Dakle, 25.10. je i dalje rok za podnošenje amandmana, a 29.11. Eh, morat ćemo glasati na odboru. Bojim se da ništa od toga ne možemo promijeniti. I za kraj, e, Ramzi u ime komisije. Thank you. Sorry. Zahvaljujem, hvala izvjestiteljici na nacrtu mišljenja. Komisija je primila na znanje predložene amandmane. Osobito što se tiče suradnje sa EAS-om i Visokom povjerenicom za ljudska prava. Spomenula bih samo dvije stvari ovdje koje nas brinu. Prvo od kojih se tiče amandmana broj 8. A taj se tiče članka 16. stavka 3. točke G operativna i tehnička pomoć koju agencija pruža. Dakle, pitanje pružanja pomoći e, transferom ili premještajem e, korisnika međunarodne zaštite u EU uniji se zapravo vraća na raspravu o reformi Dublinske uredbe, e, tako da zapravo nije značaj u ovom kontekstu. Amandman broj četiri, to je druga stvar koju bih želio spomenuti, traži se prethodno odobrenje EASA, ne samo komisiji što se tiče sporazuma s trećim zemljama, a smatramo da je to zapravo odstupanje od uobičajenog pristupa što se tiče rada centraliziranih agencija dakle gdje je potrebno samo prethodno odobrenje komisije. Hvala vama. Dakle, što se ove točke tiče, e, završili smo pa čekamo sada premijera Šri i kratko ćemo pozirati.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

dobro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

necesita la traducción el... Sí, para decir... de... No, pero yo lo voy a... Bueno, vamos a continuar. Para mí es un placer... U redu nastavit ćemo s našim sastankom. Doista je izvedno što danas možemo pozdraviti ovdje našeg gosta. Imamo tu članove odbora za vanjske poslova, isto tako članove izaslanstva za stranku i odmah ću sada predati riječ e, kolegici. Hvala vam. Dobrodošli. Ovo je malo neobičan položaj za mene. Da sjedim ovdje u samom središtu rane, ali isto tako i da Dijelim ovaj sastanak sa sastankom odbora za vanjske poslove, veli mi je drago što to činim, a ja sam predsjednica za izaslanstvo za jugoistočnu eh, Aziju pri Europskom parlamentu, kao što su upravo čuli. Ja želim izazvati dobrodošlicu u ime odbora, u ime delegacije eh, predsjedniku vlade Šrilanke, gospodinu Ranilu Vikrame koji je sa sobom poveo i ministra za pravosuđe i policiju, a isto tako imamo i e, veleposlanika za Selanku pri Europskoj uniji ovdje s nama. Također imamo velike privilegije danas zbog toga što su s nama i neki od članova diplomatskog e, zbora za jugoistočnu Aziju. Imamo tu e, veleposlanike Pakistana, Butana, i e, druge predstavnike njima želim izraziti srdečnu dobrodošlicu. Prije nego što predam riječ predsjedniku vlade, želim samo reći nekoliko riječi uvoda. Mi, naravno, vaš posjed danas smatramo e, znakom priznanja da Sri Lanka i Europska unija izgrađuju međusobno povjerenje i konstruktivnu suradnju e, kao partneri i mislim da je točno da od izbora prošle godine odnose nisu uvijek bili među nama najglađi, koliko su mogli biti glatke, ali mi vidimo tu e, znakove napredovanja i mislim da se to jasno vidi iz ovih drugih sastanaka koje ste imali ovaj tjedan u Briselu. Nedavni napori da se postigne pomirenje i e, prijelazna pravda i gospodarski oporavak nakon prestanka građanskog rata i prestanka e, sukoba 2009. godine. Kao što znamo, Europska unija se glasno zagovarala za vladavinu prava, poštivanje ljudskih prava te dobro upravljanje. To su područja gdje vaša vlada svakako čini e, dosta napredaka i bit će nam vrlo zanimljivo čuti o tome danas od vas. I to zato što je jedna od glavnih tema vašeg trenutnog posjeta u Briselu e, bila tema trgovinskih odnosa između Europske unije i Silanke. A to pokazuje nedavno e, ponovno kandidiranje vaše zemlje za status GSP+. Članovi ovdje vjerojatno jako dobro znaju da smo u prošlosti morali oduzeti taj status Elanki, on je bio izgubljen i dosta se pitanja u tom trenutku postavljalo o ljudskim pravima u Silanki. E, to se sada mijenja i ta promjena se održava i u tom ponovnom prijavljivanju za dobivanje GSP plus statusa. Imate niz izazova pred vama, to ste jasno rekli. U našim sastancima sigurno će članove zanimati čuti sve ono što se tiče odnosa između e, dakle, sukoba civilnog rata, vojske, prije svega što se tiče sjevera, zatim interetnički sukobi, i međumjerski sukobi. Tu se ne radi samo o pitanjima manjinskih zajednica, već isto tako i o oblicima e, radikalizma, o budističkoj zajednici i o e, cilju da se e, oslobodi stanovnike siromaštva. Zatim isto tako zanimljivi su, nam vaši odnosi sa susjedima, sa Indijom i Kinom, te eh, u okviru Saveza za suradnju na području jugoistočne Azije. Kao što sam rekla, ne bih vam htjela samo izdati dobrodošlicu u eh, ime odbora za vanjske poslove, ću nekoliko riječi rekla i kao predsjednica za izaslanstvo sa jugoistočnom Azijom eh, u ime Europskog parlamenta. Naše izaslanstvo će održati službeni posjet za nekoliko dana u Kolumbo i mi se jako tome veselimo. Prošli put smo to učinili 2014. godine kada su bili prošli izbori i stoga će nas jako zanimati vidjeti koje su se promjene dogodile na terenu. Imaćemo dva dana službenih sastanka u Kolumbu, a zatim ćemo promatrati neke od financijskih programa Europske unije u e, dvijema područjima. Imaćemo četiri člana gospodin Kusmano, Enrique Müller, Sađa Karim će također biti tamo kao stalni izvjestitelj uh, u, iz odbora za međunarodnu trgovinu. Sada bih predala riječ um, njegovoj ekscelenciji, predsjedniku vlade, na 10 minuta, a zatim sada da ćemo imati i uh, pitanja vam upućena uh, od strane članova. Hvala vam još jednom i dobrodošli. Hvala. Ona poznata pjesma glasi Odakle da počnem. Došao sam ovdje i održao sam dobre rasprave sa visokim sa visokom predstavnicom za vanjske poslove, sa predstavnicima Europskog vijeća, predsjednikom Europske komisije i s predsjednikom Europskog parlamenta. Bavili smo se odnosom između Europske unije i Silanke. Imao sam priliku biti ovdje 2002. godine kada smo radili na bližem odnosu između Europske unije i Šrilanke, što je uključivalo i kandidaturu za olakšanje trgovine putem GSP plus sustava i to je nešto što je i onda naknadna vlada isto nastavila raditi e, predsjednik e, Romana Tunga. Nažalost, odnosi između Europske unije i Šilanke su pod prošlom vladom e, dosta propatili. Dobro znate zašto. I što se toga tiče, je stav moje stranke, e, stranke u oporbi, bio sličan stavu Europske unije. Sjećam se mnogo puta da bi Jean došla u Šilanku, mi smo ju došli pozdraviti, a drugi nisu htjeli doći pozdraviti. I zapravo je naš cilj to da u Šilanki potpuno profunkcionira demokracija i na kraju rata kako da sada se bavimo pitanjem nacionalnog povjerenja te kako da spriječimo ponovno javljanje bilo kakvih e, etničkih sukoba na teritoriju Šilanke. S tim ciljima na umu e, veliki dio političkih stranaka s lijeve i sa desne strane bilo je sad o nacionalistima, e, tamilskom stanovništvu ili muslimanima ili sindikatima, različitim kategorijama zanimanja, e, civilno društvo, svi smo se mi udužili kako bismo uspostavili jedan politički savez i kako bismo imali jednog zajedničkog kandidata na predsjedničkim izborima. Izabrali smo e, predsjednika Sirisenu, koji je zatim započeo sa provedbom tih ciljeva. Imali smo 19 izmjena Ustavu, s čime smo snažno smanjili izvršne ovlasti predsjednika, te smo ponovno uveli neovisne odbore koji su prije toga bili, bili ukinuti. Vrhovni zapovjednik pravosuđem je odstupio od nadležnosti i da se pritom nisu poštivali postupci iz Ustava i on je odmah ponovno vraćen na dužnost. On je zatim idućeg dana odstupio e, rekavši da ne želi vršiti tu dužnost, da se tu radi o načelu, te da e, na tu dužnost treba nekoga izabrati putem e, konzultacija i putem poštivanja isto iskustva. U siječnju smo rekli da se slažemo s tim načelom i rekli smo da to trebamo riješiti. Do sada smo tu vidjeli jako veliko povjerenje i u toj vladi se više ne radi o sukobu između e, Tamila i Singaleza. Imamo ministre iz svih stranaka. Ali još i više od toga. Dvije glavne stranke su stvorile vladu, a treća najveća stranka u Nacionalnom savezu su postali članovi oporbe i svi mi zajedno radimo na pitanju nacionalnog pomirenja, na pitanjima koje se odnose na tamilsku zajednicu, na pitanja povezana sa sjeverom države. Dakle, postoji velika politička kohezija između članova oporbe, predsjednika, mene. Što se tiče toga da želimo vratiti e, normalnu situaciju u e, etničkim odnosima u Šrilanki. Proveli smo zakon o slobodi izražavanja, isto tako smo uspostavili ured e, za nestale osobe. Sad se postavlja pitanje ko treba preuzeti vođenje tog ureda, postoje različite dionice, različiti interesi. Donat ćemo konačnu odluku te izrađujemo trenutno nacrt zakona s kojima želimo se osigurati da će se osnovati i jedan odbor za istinu i za pomirenje. Sastav e, Vrhovnog suda, to je isto tako nešto o čemu se raspravlja, ali to će biti pod novim ustavom kojeg pripremamo. Dakle, tu gledamo hoćemo li povećati broj sudaca e, ili položaj sudaca, e, položaj promatrača. O svemu se tome trenutno raspravlja, zajedno isto i sa načinom biranja to glasanje dakle gledamo kako se može dati veće nadležnosti provincijalnim vijećima i kako da ukinemo izvršno predsjedništvo državom. Broj ljudi u pritvoru smo jako smanjili. Kao što ću vam reći i ministar za pravosuđe i unutarnje poslove, dakle on ću vam reći više o brojkama. Vojska Šilanke vratit će svo zemljište u džefni. Sve ono što se može vratiti, uzevši u obzir e, događaje do 2009. godine, još nekoliko hektara je prijeporno, ali sada se radi o tome da treba izgraditi kuće, a vlada vodi rasprave jer se raspravlja o tome kakve bi kuće trebalo izgraditi, kuće na jednom kratu, već naprijed izgrađene kuće kuće, kuće na dva ili tri katova, tradicionalne kuće, dakle ta rasprava se trenutno odvija i to je dosta žustra odluka, ali zapravo moramo dobiti odluku iz Džefne eh, i provincijalno vijeće nam treba reći što želi kako bismo nastavili s time iduće godine. Mi trenutno aktivno raspravljamo o tome kako bismo postigli završni dogovor sve do sastanka u Ožujku u Ženevi. A imamo e, novi e, odbor za ljudska prava koji je u potpunosti trenutno djelotvoran. To je kratka pozadina, siguran sam da ćete mi postaviti još detaljnija pitanja i e, dopustit ću vam da imate vremena za govor kako biste mogli dovoljno spomenuti sva pitanja koja vas zanimaju. Hvala vam lijepa na vašem uvodu. Sigurna sam da će zastupnici imati pitanja. Isto tako trebam reći da u četvrtak ujutro, kada imamo sastanke tijekom tjedna za e, sastanak kluba zastupnika, nemamo najveće prisustva svih zastupnika. Isto tako jedan od naših najvećih kluba zastupnika je, nažalost, trenutno odsutan radi drugih sastanaka. Pitanja? Ne. Onda, gospodin Kan ima riječ. Hvala vam gospodine, gospođo predsjedavajuća, gospodine eh, premijeru. Želim vam reći kao prvo dobrodošli. Vrlo je lijepo čuti ono što ste rekli. Lijepo je isto tako vidjeti da se odnos između Šilanke i Europske unije poboljšavaju. Ja sam imao tu čast posjetiti vašu državu i to je doista predivna, predivna zemlja. Imate i izvrsnog veleposlanika u Briselu koji radi odličan posao. Pitanje koje sam vam zapravo htio postaviti je sljedeće. Ja vučem porijeklo također iz jugoistočne Azije, tako da poput vas ja isto tako jako volim to područje i a e, organizacija za jugoistočnu Aziju je vrlo važna organizacija dakle organizacija SARC koja može osigurati da sve te zemlje koje su članice toga se kreću u smjeru napretka. I drago mi je što vlada Šalanke ima dobre odnose s Indijom i sa Pakistanom. Postoji to prijeporno pitanje Kašmira, gdje već toliko mnogo desetljeća kašmirski narod pati od tih sukoba. Kako možemo pomoći da se ta situacija riječi. Sviđamo stabilnost, nitko ne želi rat između Indije i Pakistana, budući da su to i države sa atomskim oružjem, kako Šilanka može e, imati pozitivniju ulogu u toj regiji kako bi cijela ta regija mogla e, cvjetati. Hvala. Mislim da ćemo prvo prikupiti sva pitanja. Gospodine Galeru, izvolite. Da, hvala vam lijepa. Još jednom vam želim izraziti srdečnu dobrodošlicu. Htio bih vam reći da jako cijenim unutarnji razvoj, politički razvoj u Šilanki i taj veliki potencijal za pomirenjem kojeg ste uspjeli pronaći u ovoj fazi nakon završetka sukoba. Moram reći kada sam bio dosta mladi, kada sam kao Njemac već eh, redovito slušao svjetsku službu BBC-a. Sjećam se da sam u to vrijeme naučio neka imena gradova, Batikalua, Džefna i tako dalje. I to nažalost, zato što kontekst nije bio pozitivan. I nažalost sam zapamtio nazive takvih mjesta već u mlađoj dobi i vrlo mi je drago čuti da danas imena tih gradova ne podsjećaju na nasilja ili na sukobe i da više ne predstavljaju to. Moje pitanje je zapravo nešto što ide u sličnom smjeru kao ono što je rekao prethodni govornik. Ako postoje države koje su uspjele savladati unutarnje sukobe i naravno usporedbi s Indijom i Pakistanom vi ste relativno mala država i kad kad to može imati pozitivni učinak, da dakle ne predstavljate prijetnju nijednom od e, vaših susjeda, već možete zauzeti ulogu posrednika između te dvije veće države, Indije i Pakistana. E, kolega se više usredotočio na SARG kao instituciju i dakle postavlja se pitanje na koji način bilateralno ili trilateralno možete ostvariti neke razumne zaključke o tome kako da se spriječe unutarnji sukobi. A po pitanju Kašmira imamo tu nadavno jedan vanjski element. To nije samo e, unutarnjo političko pitanje Indije. Hvala. Hvala. Gospodin Austrevičius je sljedeći. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Predsjedniče vlade, srdečno dobrodošlica u Europski parlament. Drago mi je što vas mogu pozdraviti u ime kluba zastupnika ALDE. Ja sam osobno koordinator za moj klub zastupnika u odboru za ljudska prava, te bih vam htio postaviti neka pitanja vezano uz eh, taj aspekt. To je vrlo važan aspekt. Naravno, ja želim da se Šilanka dobro razvija, imamo tu situaciju nakon sukoba, što zahtijeva vrlo ozbiljno promišljanje o nekim zakonima i o zakonodavstvu, što bi trebalo odvesti državu prema drugačijoj novoj budućnosti. Jednom sada kada vaša država ponovno izrađuje nacrt zakona o borbi protiv terorizma, a kada se tu govori baš posebno o zatvorenicima i onima koji su prošli kroz određene postupke, je moje pitanje sljedeće. U kojoj mjeri će taj zakon biti u skladu sa međunarodnim zakonom o ljudskim pravima i možete mi objasniti u kojoj fazi taj zakon sada kako bi to mogao bolje razumjeti. Drugi aspekt tiče se mogućnosti da imamo nezavisne međunarodne sudionike e, na svim fazama u kojima se koristi mehanizam e, za e, pravdu. Sigurno sam da vjerujete da nove zakone u vašoj državi treba temeljiti na najbolje prakse i na savjetima međunarodnih organizacija te stručnjaka kako biste izbjegli nepotrebno nazadovanje i neučinkovitost e, tih e, komada zakona koje vaša država trenutno izrađuje. Hvala vam lijepa. Imamo još tri pitanja i ja bih još dodala jedno pitanje. Gospodin Kaber. Hvala ti, Jean. Hvala vam. Premijeru, pridružujem se onim godnicima koji su vam izražili, izrazili dobrodošlicu danas u Europskom parlamentu. Ja sam uvijek bio fasciniran Šelankom. Moj ujak je služio tamo vojni rok i imao sam i priliku posjetiti državu prošle godine i to je doista fascinantna država, jako gostoljubiva i mislim da se ljudi tamo vesele budućnosti nakon ovih tragičnih događaja u proteklih nekoliko godina. Ja sam e, osoba koja ima malo poduzeće, uz to što sam zastupnik u Europskom parlamentu i htio sam s vama govoriti o Brexitu i pitati vas kako to se održava na odnose e, i na razmišljanje, pa i regionalno razmišljanje Šilanke. Važno je pitanje prilika, pa me zanima što vi mislite o tom glasovanju o Brexitu? Hoće li to stvoriti novu priliku za Šilanku i za tu regiju i za cijeli Commonwealth? Ja sam glasnogovornik u mojoj stranci za Commonwealth i ne bih htio da se e, odnosi e, dakle, Velike Britanije s Europskom unijom zamijene sa Commonwealthom. Ne želim to više. I možda imate neke prilike po pitanju Commonwealtha i e, Brexitu. A e, druga stvar je tržišno natjecanje. Mislim da poduzeće mora biti konkurentno ako želi biti uspješno i doista bih čuo rado vaše razmišljanja i vaš uvid koliko bi uspješan Commonwealth mogao dovesti i do konkurentnije Europske unije. Hvala. E, naravno, ne treba ni da smo mi na različitim stranama u redu, onda gospodin Štetina. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Govorit ću na materijem jeziku, molim vas da uzmete slušalice. Predsjedniče vlade, uvjeravam vas da je moj odnos na vašoj državi jako osoban. Ja već, se već dugo divim Šilanki, ali nažalost je prošlo već nekoliko godina kad sam prošlo bio posjet u te državi. Tada sam se uspio popeti na vrh Adams. I to u trenutku kada se još odvijao sukob sa Tamilima. Koje je vaše rješenje za rješavanje tog e, problema sa nacionalnim manjinama? Hvala. Gospodin Freund. Hvala vam lijepa gospođo predsjedavajuća, gospodine premijeru. Ne bih se htio natjecati sa gospodinom Galerom, ali on je sada otišao. Zato što kada se ja prisjetim, tim onoga što se događalo u tadašnjem Celanu ili u današnjoj Šilanci. Tiče se jednog od vaših e, prethodnika, gospođom Badranajke, za koju sam čuo između 60. ili 65. ili kada je e, bila predsjednica vlade 70. do 77. godine, ali više smo čuli o vjetnamskim ratovima i o zdravljama poput Hučimina, kada se sjetim onoga što sam čuo to doma. Doba. Ali kao što je gospodin Šetena rekao, ja imam e, vrlo osobnu poveznicu sa Šilankom, zato što je jedan od mojih najboljih prijatelja, jedna gospođa iz Šilanke koja je neko živjela u Beću, a sada živi u Njorku i u jako smo dobrim odnosima naše dvije obitelji su jako povezane. Ali ne želim zapravo o tome govoriti. Htio sam vas vrlo kratko priupitati, budući da je za vama vrlo mukotepan težak rat i ispričavam se što sam malo zakasnio i nisam uspio čuti prve tri minute vašeg uvodnog izlaganja, ali zanima me čuti Smatrate li da je taj strašan rad sada u potpunosti završio ili vidite možda neke mogućnosti da može se ponovno ta vatra zapaliti? Da je to sve sada možda samo po tepihom, ali da bi u bilo kojem trenutku moglo ponovno izbiti na površinu ne znam previše o tome i stoga biste nam možda mogli objasniti kako sada gledate na tu situaciju. Hvala. Thank you. And I would like to... Uh, Hvala. Evo ja bih postavila pitanje, dakle što onome što se događa u gospodarstvu, mjerama koje poduzimate, dakle za borbu protiv siromaštva. Da pa posjetili smo naime u Šrilanci plantaže čaja, vidjeli smo tamo svojevrsan napredak na terenu. Međutim, vidjeli smo da vlade velike nestašice. Dakle, to je posljedica razvoja naše zemlje. Dakle, zanima me kako vi gledate na te promjene. Zahvalna sam na pitanjima koji su postavljeni, dakle vezano uz SARK, dakle unutarnje sukobe, zakon za borbu protiv terorizma, je li konflikt sada zaključen, kako stoje stvari sa pomirenjem, te što možete nam nešto reći dakle, u vezi sa poslovnim prilikama, te odnosu dakle, sa Sarkom i sa Commonwealthom jer ako se koji se ne vajam, kod vas je nedavno održan upravo e, sastanak predstavnika vlada te Izvolite, imate riječ. Hvala. Mnoga pitanja su mi se učinila bilateralne prirode, naročito ona navezano uz Kašmir ali za nas je SARK mjesto gdje vođe dakle, zemalja mogu na neformalnoj razini razgovarati i o ovom pitanju Kašmira, dakle, jednako i sa liderima Pakistana i Indije. Dakle, oni se nekada bave tim pitanjem na tim sastancima i dakle upravo razina Sarka je omogućila dakle, da se da se ovi lideri ovih zemalja dakle, pozabave tim pitanjima. Mi se koristimo Sarkoni za promociju dakle, regionalne suradnje vezano uz područje kulture, obrazovanja, prometa i drugih sektora. Dakle, kako bi se oblažile napetosti između pojedinih zemalja. Međutim, nažalost, unatrag godinu dana prestali smo postizati napredak vezano i uz događanja u Kašmiru. Imamo pojavu, dakle, terorizma kako prelazi granice i nakon napada koji se dogodio u Kašmiru, dakle, nismo više održali sastanak na toj razini. Četiri zemlje su nakon toga najavile da više da neće sudjelovati na sastanku Sarka i trenutno je ta organizacija u nekoj vrsti zastoja. Kao što sam rekao, Kašmir je bilateralno pitanje, ali je utjecao je na sastanke Sarka, međutim to je pitanje koje moraju riješiti dvije vlade. Mi bismo željeli učiniti što možemo kako bismo smanjili napetosti. pa ta situacija traje već neko vrijeme i neće se riješiti ukoliko se dionici ne sastaju. I sama organizacija SARK, dakle, trpi posljedice te situacije. To je trenutno naša stvarnost. Ne mogu reći koje su najnovija stajališta. Naš e, predsjednik je e, bio na sastanku još jedne regionalne organizacije u Goji dakle, koja obuhvaća Indiju, Šri Lanku, Bangladeš, Mijanmar i Tajland. Dakle, riječ je o prometnom povezivanju. Mi smo održali taj sastanak. Istovremeno je održan sastanak skupine zemalja BRICS. Ja sam e, otputovao inozemstvo u baš u vrijeme kada se predsjednik vraćao sa sastanka te radne skupine, te ne znam koji su njeni zaključci. Mislim da zasigurno neće doći do rata, ali indijska strana insistira da se moraju poduzeti snažne mjere kada je riječ o prekograničnom terorizmu. I neke tih mjera su doista snažni, moramo vidjeti kako ćemo pristupiti tom pitanju. Međutim, ukoliko tu ne polučimo uspjeh, budućnost e, naše regionalne organizacije je eh, ograničena. Sljedeće pitanje se tiče mogućnosti e, izbijanja novog rata u Šrilanki, e, ne, to nije moguće. Rat je završen. Međutim, moramo poduzeti e, brojne mjere koje se tiču nacionalnih mjera. Nije to pitanje samo ljudskih prava, već i konačnog, konačnog pomirbe. Imamo i odbor koji se bavi razredom tih mjera i glavno pitanje o koje se e, razmatra jeste prijenos e, ovlasti dakle, e, na regionalna vijeća. Tu dakle pitanje određivanja tih područja, imamo li uopće popis, hoćemo li ga izraditi i to uz dakle postojeća stajališta ministara. Imamo i članove e, dakle parlamenta koji se zalaže za, koji se zalažu za evo, davanje veće ovlasti regionalnim vijećima. I tu se dakle razgovori nastavljaju. Potom je tu potreba za stvaranjem e, senata, dakle koji će predstavljati e, naše provincije. Dakle, imamo prijedlog TNA ali širanka se ne razlikuje od vaših zemalja i ne gleda se blagonaklono na stvaranje dodatnih e, dužnosnika. Dakle, mi smo rekli da će svaki regionalno vijeće odabrati e, pet članova koji će predstavljati u Senatu. To će dakle biti članovi e, regionalnih vijeća. Neko je rekao da, to je još pet novih e, dužnosničkih mjesta. Da, ali evo, ne, raste broj e, dakle, dužnosnika. Samo ćemo morati platiti njihov dolazak u Kolumbo. I dakle, uklonili smo dakle potrebu stvaranja novih radnih mjesta. Parlament će dakle odabrati još druge dužnosnike koji, su, koji će to nečim e, zavrijediti. Dakle, tu će se parlament e, baviti dakle, donošenjem zakona e, vezanih uz regionalnu upravu. Želimo dakle, da ova tijela imaju jednake ovlasti tako da bi do, moglo doći do demokratske provjere. Dakle, pitanje koje je sada ostalo jesu dakle, izgradnja, gradnja kuća. I htio bih ovdje spomenuti dvije stvari. Tu su kuće koje su ponovno izgrađene, neke od njih su bolje nego one što su ljudi prije imali, izgrađene su ceste, imamo Međutim, i dalje probleme, ja sam posjetio ta mjesta, dakle, ne postoji socijalno tkivo. Dakle, moramo dati e, vremena ljudima, neki su izgubili članove obitelji, neki su iselili. Moramo im dati vremena dakle, da se obnovi to društveno tkivo. Dakle, trebaju nam nove generacije ljudi koji bi stvorili to novo društveno tkivo. I tu je još jedno povezano pitanje. Neki od ovih ljudi e, dobivaju novac koji šalju dakle, rođaci iz inozemstva. I, nažalost, neki mladi koriste taj novac samo za piće i za drogu. Imamo, dakle, problema sa ovisnošću, Potom imamo situaciju, dakle, da su ljudi napustili Džafnu, dakle, iz sjever zemlje, dakle, što sada učiniti. Imamo, dakle, ulaganja koja se događaju na razini države, ali ne i u Džafnu. Dakle, željeli bismo da se tamo više ulaže. Imamo velik problem sa Gospodarstvo, moramo ponovno pokrenuti gospodarstvo u Džefni, tamo jednostavno nema gospodarskih aktivnosti, a ljudi ipak žive tamo i zato bismo pitali Europsku uniju i SAD da nam pomognu kod izrade paketa, dakle za sjever zemlje. Evo, kada nas budete posjetili, vidjet ćete i sami, potreban nam je poseban paket za džefnu. Mi otplaćujemo dugove prethodne vlasti, imamo dogovore sa MMF-om, ali svejedno moramo pronaći dodatne resurse kako bismo pokrenuli dakle, gospodarstvo u Džefni E, tamo gradimo dakle, stanove, ali valja pokrenuti gospodarsku aktivnost. Govorimo o nekoliko milijuna dolara uz pomoć kojih bismo pokrenuli taj grad. I evo, pitao bih za pomoć i zastupnike ovdje u Europskom parlamentu da možda započnu neku inicijativu. Jer bismo na taj način evo, e, zaključili to pitanje vezano uz taj dio zemlje. Potom pitanja ljudskih prava. Sada razmatramo ulogu promatrača na sudovima, naročito kod posebnih sudskih postupaka. Dakle, koje su prava promatrača koje bi prisustovali na tim sudskim raspravama, koje dokumente oni mogu konzultirati. E, mislim, svatko može e, prisustovati suđenju, ali pravila vezana uz postupanje promatrača se moraju posebno razraditi. Sada o tome raspravljamo. Što se tiče zakona o eh, borbi protiv terorizma, imamo dakle zakonodavni tekst, to, kopirali smo dakle zakonodavni tekst eh, Ujedinjene kraljevine, tamo negdje još 74. Dakle, njega smo izmijenili uz pomoć novih sigurnosnih propisa i i on se može koristiti dakle, za, zadržavanje nekih ljudi, ali takve slučajeve sada nemamo. I e, tu je e, pitanje e, novog zakonodavnog teksta, dakle, koji je podržalo 17 dionika. Imamo bijelu knjigu koja će potom biti upućena nadležnom odboru. Potom će oni dalje proslijediti tekst Dakle, ovo što stoji u bijeloj eh, knjizi, dakle, nije konačni tekst, tu su preporuke. Preporuke odbora i zasigurno će doći do izmjena i dopuna. I tu će raditi, dakle, ministri na ovom pitanju, stručnjaci UN-a. Evo, ti kolega će reći ko radi na tom projektu. Mnogi nam zemlje žele pomoći s tim eh, procesom. Mi smo zatražili da se to učini putem e, dakle, UN-a i tamošnjeg direktorata koji se bavi ovim pitanjem. Imamo više referenci za taj tekst, dakle, tijekom rasprave o bijeloj knjizi. Tu će osoblje UN-a započeti također sa svojim djelatnostima. Oni rade dakle u sa predstavnicima tog posebnog odbora te predstavnicima civilnog e, društva. Što se tiče pritvorenika, imamo ih e, pet i do kraja ovog mjeseca oni će, više neće biti u pritvoru. 40 jedna osoba se nalazi u postupku sudskog procesa. Imamo također nekoliko slučajeva dovršenih e, istraga i državni tužitelj će nam e, dakle, preporučiti kako nastaviti. Imamo 96 presuda, dakle visokih e, sudova. Imamo dakle tu razne presude kad smo došli na vlast, brojevi su bili kudi kamo veći. oslobodili smo one koji su mogli biti oslobođeni, dakle te osobe su rehabilitirane. Neki nisu htjeli proći kroz tu, taj proces rehabilitacije, rehabilitacije, oni su odlučili pravdu potražiti na sudu i ove brojke e, obuhvaćaju te ljude. Među njima su i oni koji su proveli dosta vremena u pritvoru. I dakle, bavimo se tim e, slučajevima, dakle, želimo da se ubrzaju ti postupci i održavamo redovite rasprave vezano uz te slučajeve. Jednom kada nas posjetite ćete moći e, posjetiti e, radne skupine koje se bave ovim pitanjima. Pitanje gospodarstva vidjeli smo da dobrobiti dakle, nakon e, smanjenja ratnih aktivnosti zapravo nisu došli do naših e, građana. Vidjeli smo da se potražnja povećala, ali tu je i inflacija koja se povećala. Dakle, sad imamo prihode zemlje koji su na razini 11% BDP-a. E, tijekom prošle vlade je to bi iznosilo 70%. Dakle, to su pitanja povezana sa proračunskim deficitom, sa pitanjima porezivanja. Imamo ciljeve, dakle, za razdoblje do 2020. Imamo probleme u izvozu, dakle to je povezano sa odnosom sa Europskom unijom, sa sustavom GSP+, izgubili smo tu tržišnu utakmicu. Dakle, naš gospodarski program je sada usmjeren ka stvaranju novog zamaha i zato je evropsko tržište izuzetno važno. Ukinuli smo dakle zabrane u ribarstvu i sada više tune dolazi na evropsko tržište. Želimo postati konkurentni na indijskom i na kineskom tržištu, pozicionirati se na singapurskom tržištu i tu poduzimamo brojne mjere. Imamo kineski projekt izgradnje prometnica riječ je o najsiromašnijim zonama Šri Lanke koje će se e, dakle početi razvijati, dakle to su zone koje su okrenute ka razvoju turizma, dakle industrije, imamo tamo i brojne plantaže. Imamo dakle u srednjeročnom planu također e, predviđen razvoj brojnih e, zona koje sada ne bilježe dobre rezultate. Imamo razvoj turističkih djelatnosti, dakle, na e, jugu zemlje naročito. Restrukturiranje poljoprivrede je nešto što će tražiti nešto više vremena. Imamo trenutno smanjenje cijena proizvoda na tržištu. Moramo također restrukturirati sustav plantaža, čaja. Sada dajemo i zemlju i novac, dakle, radnicima da sagrade svoje nastambe, I na taj način ćemo dovršiti 30 tisuća kuća, dakle, koje smo se zacrtali u petogodišnjem planu. Potom je dakle postizanje e, viših e, cijena proizvoda za te ljude, kako oni ne bi izgubili svoj dohodak imamo samo dvije škole u cijelom sektoru plantaža i njih broj želimo povećati na 25 kako bi ljudi ostali na, na tim djelatnostima. Potom imamo 13-godišnje obavezno obrazovanje. Radimo na informatizaciji školstva, dakle kupnja tableta, prijenosnih računala. Dakle, ne možemo možda ulagati koliko želimo u infrastrukturu, ali možemo omogućiti bolju informatičku opremu. Kad je riječ o vlasništvu zemljišta, još tamo negdje od 1930-ih, e, zemlja je davana dakle, u koncesiju, dakle nije bilo e, prijenosa vlasništva i sada to uvodimo u zakonodavne tekstove. Dakle, govorimo o milijunima ljudi koji će biti obuhvaćeni tim mjerama. Bavit ćemo se siromašnim regijama, pa ovdje smo predvidjeli mobilnost radnika, ali moramo modernizirati ruralnu ekonomiju. Dakle, to će biti iduća faza. Dakle, sektor poljoprivrede, dakle, uzgoj pilića, razvoj ribarstva, Dakle, pove, pokušavamo povećati produktivnost u nekim područjima. Potom je tu bilo pitanje o Commonwealthu. 40% našeg izvoza na jedinstveno europsko tržište je zapravo usmjereno prema Ujedinjenoj kraljevini. I pitanje je kakva će biti situacija nakon što Ujedinjena kraljevina napusti Europsku uniju. Signali nisu dobri. Naši su proizvodi namijenjeni dakle tržištima sa nižim dohod, dohodkom i dakle ova situacija promjena bi mogla utjecati na naš izvod, izvoz, ali mi evo pozdravljamo britanska moguća ulaganja, dakle ukoliko oni više neće biti zainteresirani za ulaganje u Europsku uniju, evo. Potom tu je izjava iz 2013 iz Kolomba. A to je stvaranje pozitivne dakle, klime za ulaganja. Zato smo razgovarali dakle, o tome i sa novozelandskim premijerom, dakle unutar okvirnog sporazuma Commonwealtha o ulagačkoj klimi. Mi o tome moramo razgovarati s Ujedinjenom kraljevinom jednom kada se aktivira članak 50. imamo velik broj zemalja koji će biti ovime obuhvaćeni, dakle Indija, Singapur, velike afričke zemlje, možda će biti potrebno imenovati e, odbor stručnjaka dakle, koji će se baviti ovim pitanjem, jer e, situacija neće biti jednostavna. E, Dakle, evo Ujedinjena kraljevina je imala dakle, uređene odnose sa svim ovim zemljama na određeni način i oni nisu međusobno jednaki. Indija tako ima sasvim vlastito tržište. Južna Afrika se razlikuje od e, istočne ili zapadne Afrike, potom su tu Karibi, Kanađani pokušavaju pregovarati sa Europskom unijom. Dakle, na koji način će se to definirati? To će zasigurno biti dugoročni projekti. Mi sami moramo dakle proučiti situaciju, vidjeti koje su mogućnosti. Imamo potom dakle ovaj prsten u Indijskom oceanu koji obuhvaća dakle afričke zemlje, Singapur, to su sve bivše, odnosno članice e, Commonwealtha. Dakle, moramo gledati kakav će to biti poseban dakle, sporazum na kojem ćemo poraditi, će biti potrebno osnovati odbor stručnjaka, da dakle, koji će ovo morati proučiti i onda nam priopćiti zaključke, ali to neće biti jednostavno kao što je premijer istaknuo svoju posljednju posjeti New Deliju. Hvala vam lijepo na ovim sveobuhvatnim detaljnim odgovorima na pitanja Svakako smo vrlo zainteresirani za e, cijeli niz toga od budućih trgovinskih e, odnosa do uloge Europskog parlamenta u GSP plus i monitoringu, praćenju sporazuma. Trenutno na tome radimo i s Pakistanom. Tako da parlament u svakom slučaju to podosta zanima. E, nadamo se da će promjene do kojih dolazi u smjeru sa napretkom koji očito ostvarujete. To će da kako biti u interesu svih zajednica u Šrilanki i rado bismo da do tog pozitivnog pomaka i dođe u nadolazećem vremenu. Hvala, zahvaljujem i vašim ministrima. I riječ predajem su predsjedatelji. Još jednom hvala lijepo našim gostima, gospođi Lambert na supredsjedanju ovog sastanka. Vrata našeg odbora uvijek su vam otvorena. Podsjetio bih samo kolege da se u ponedjeljak 24. sastajemo u 8.30 u Strasburu nakon plenarne rasprave o Iranu. Imat ćemo glasanje, a sljedeći sastanak je ponovno u